E, teksta od 8.4.2016. stavak 4 i također će se smatrati usvojenim ako e, bude podržan od strane zapisnika. Vidjet ćete, tekst je na web stranici naše plenarne sjednice. Imamo i dvije pisane E, deklaracije koje je potpisala većina parlamenta, to je sedma, e, deklaracija 7 iz 2016. o poboljšanju suradnje u spašavanju nestale djece i o sustavu mehanizma upozorenja u slučaju nestale djece u zemljama članicama Europske unije. Ta je deklaracija prikupila 465 potpisa, a tu je i pisana deklaracija 8.2016 o diabetesu koju je potpisao podnio gospodin Kaputo i 26 drugih članova i dobila je 405 potpisa. Te deklaracije će biti objavljene u zapisniku i poslane